predsjednika Okalana. Mi smo se mnogo bavili Turskom i mislim da ćemo se trebati i dalje baviti sa kurdskim narodom. Hvala gospođo Forenca. Dobio sam od socijaldemokrata i NF-a nekoliko e, zahtjeva da se e, izmijene neka izaslanstva i e, to je u usmenom e, postupku ovog e, zasjedanja. Ako to ne zaključimo do kraja postupka, onda će se smatrati da su ti zahtjevi prihvaćeni. Sada krećemo na glasovanje. Imamo e, proračun.